Upravo to je razlog zašto moramo reformirati vlastitu politiku kako bismo mogli učiniti više za prodemokratske elemente u tim zemljama. Hvala lijep. sada dajem riječ gospodinu Sokolu iz od Pučana. Oprostite gospodinu Halickiju dajem riječ. Puno hvala. Da, istočno partnerstvo je uspješno. Neke vlade imaju probleme, neke vlade samo glume da provode reforme, ali to ne smije isključiti ozbiljnu suradnju sa lokalnim zajednicama, poduzetnicima i onima koji žele izmijeniti svoje zemlje. Ja dolazim iz obitelji koja je bila duboko podijeljena, podijeljena ratom. Neki moji rođaci su građani tih država i tek nedavno se, odnedavno se možemo slobodno sastajati. Zbog tog bezviznog režima osobni odnosi, mladi ljudi, Erasmus+, plus, to su opipljive stvari koje mijenjaju ta društva. Ne smijemo ostati indiferentni e, naravno na ono što zaslužuje kritiku, ali riječ je o tri zemlje gdje moramo promijeniti strategiju. Te zemlje zaslužuju više jer gledaju u nas i u nama vide nadu za bolju budućnost i budući razvoj. Oni računaju na nas unatoč naših e, problema s tim zemljama ne smijemo odustati od njih i prepustiti ih same sebi. Dajme riječ e, gospođi Gil za socijaliste demokrate. Želim vam zahvaliti na suradnji tijekom posljednjih pet godina i želim reći da Eto, ponekad smo e, postigli uspjeh, ponekad ne, ali želim vam puno uspjeha u daljem radu. Dosta nas toga brine u našem susjedstvu i mislim da signali e, su zabrinjavajući, dakle odstupa se od e, reforma, od demokracije, od vladavine prava neki bi rekli da je komisija bila naivna kada je e, uspjela e, posredovati kod e, sporazuma koji je doveo do koalicije koja je propala u međuvremenu u Gruziji ljudi pozivaju na demokratični izborni sustav a protiv njih se koriste gumeni meci u Baku je nedavno nedavno uhićen vođa opozicije, oporbe i on je mučen u policiji. Dakle, ono što se događa u tim zemljama je rastući trend u cijelom svijetu. A autorate, autoritarne snage žele gušiti mlade demokracije. Dakle, možda naše nježno postupanje u toj regiji ne donosi rezultate. Pa koji biste savjet dali svom nasljedniku kako izraditi izraditi novu strategiju. Gospodin Basescu bi vam želio postaviti pitanje. Ima plavi karton. Prihvaćate li, gospođo Gilove, plavi karton? Nemojte otići. Ne prihvaćate plavi karton. E, onda ću dati e, riječ gospodinu Gatu iz Rinjua. Uh, to je bila uh, zadaća i potreba. unija se morala otvoriti srednjoj europi a morala se otvoriti partnerstvu za istočnu europu taj, to partnerstvo eh, ima i slabosti, ali deset godina nakon postavljamo pitanje u istočnom partnerstvu smo zaboravili Rusiju. Točnije, nismo je željeli vidjeti. Eh, vidimo samo probleme. To je politika koju moramo popraviti moramo obnoviti Helsinški sporazum sa Rusijom. To će biti teško, reći ćete. Biti će to izvanredno teško i potpuno nesigurno, ali moramo pokušati to učiniti. Je Ruska federacija druga polovica našeg kontinenta. to je osiromašena zemlja, ali ona ima e, ipak još uvijek veliku moć.

Imate 30 sekundi za odgovor. Da smatram da bi trebalo jačati svoje pozicije, ali u suradnji sa svim državama članicama. Dakle, ne samo da brisel odlučuje što će biti, nego sve države članice da mogu odlučivati. Hvala lijepa. Eh, eh, gospođa Bazescu ima riječ za pučane. doamnă președintă poštovana gospođo predsjednice e, dvije zemlje istočnog partnerstva su u mom fokusu interesa ukrajina i moldova. E, ukrajina je zemlja koja je teško pogođena e, od djelovanja ruske federacije E, bilo je građanskog e, rata i e, na istoku je bilo sukoba i sada je blokirana luka na Crnom moru. Zašto je to tako? Zato što Ruska federacija ne može prihvatiti da se te zemlje žele okrenuti Europskoj uniji. Rješenje za Ukrajinu i integritet te zemlje je da joj pružamo podršku e, putem europskih stručnjaka koji moraju pokazati e, koje su dosadašnje e, greške u e, političkom planu. Inače će se izgubiti istočna Ukrajina, bit će ponovno referenduma, bit će kao u seciji e, izjava o e, nezavisnosti i tako postupa Rusija. Što se tiče Moldove, gospođa Maja Sandu, nažalost, se dovela u situaciju da je izgubila vlast u e, Moldovi postoji proturječje. Imamo dvije proeuropske stranke, a onda manjinsku vladu e, proruskog Don Dona. Europa tu inzistira, e, mora inzistirati i tražiti od vođe u oporbi da ispunjavaju svoje dužnosti E, trebaju preuzeti vlast i voditi zemlju dalje prema zapadu. Hvala lijepa. Gospodin e, Vitanov ima riječ za socijaliste i demokrate. Hvala. Politika Europske unije prema istočnim susjedima je istovremeno visoko prioritetna i potpuno zanemarena upravo zbog problema u tim zemljama i njihovim odnosima s Europskom unijom. Više govorimo o resursima, o njihovom potencijalu za europska tržišta, a manje govorimo o geopolitičkoj važnosti te regije. U isto vrijeme ta regija je e, područje natjecanja između Europe i Eurazije. Dakle, mi moramo e, sagledati što smo postigli do sada i moramo osnažiti našu opredjeljenost kad je riječ o postavljanju prioriteta za tu regiju. Inače ćemo riskirati da gurnemo te zemlje u naručje nekih drugih sila. Gospođa Strugarju ima e, riječ u ime Renew. Hvala lijepa. Evo, e, izravna poruka, e, ostavka i vlačanje proeuropske vlade e, nakon hrabrog e, koraka gospođe Maje Sando. Ne podržati e, oporbu i prorusku, proruski don don i težnju da se mijenja izborni zakon kako bi se osvojilo više mjesta u parlamentu. To je e, nazadak na putu prema Europi. Znamo tko je zato odgovoran e, da udaljava zemlju od Europske unije. E, strogi uvjeti kod dodjeljivanja novčane podrške su jako važni. Europska unija mora objasniti građanima zašto su ti uvjeti važni i što čini reformu. Inače će svaka antireformska vlada okrenuti priču i e, postupati protivno e, tom približavanju i svaki put ćemo krenuti iz nule. E, to je nešto s čime se nova komisija mora baviti, i mora držati vrata otvorena, potrebne su prave reforme za demokraciju, pravosuđe i pravnu državu. Riječ ima gospodin Čarnecki u ime ECR-a. Pani... Gospod gospođo predsjednice, gospođo visoka predstavnice. Istočno partnerstvo je važan instrument. Možda smo nekoć imali veće nade s obzirom na taj instrument nego što se obistinilo, ali to je svakako most prema istoku. I možemo tih šest zemalja e, dijeliti u tri skupine. S jedne strane tu su štreberi, gospodin Halicke je to tako nekako izrazio, to su Ukrajine, Moldova i, e, Gruzija. Onda imamo dvije zemlje koje su potpisale sporazume s Rusijom, Armenija i Bjelarus i tu je Azerbajdžan koji igra izvan kategorije. Moramo biti otvoreni prema svih šest zemalja. E, Bjelarus i Armeniji ne smijemo ostaviti na cjedilu jer će se inače e, predati Rusiji. Ako e, se e, neka zemlja ponaša neutralno i to moramo znati cijeniti. Dakle, pozivam na otvorenost. Hvala lijepa. Gospođa Zovko ima riječ. E, hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti e, gospođo visokoj predstavnici i potpredsjednici na svemu što je učinila da promovira istočno partnerstvo. To je jako važno za razvoj, za integraciju. Zajedno s odborom za vanjsku politiku i svima nama koji se trudimo da građani tih zemlja, zemalja razumiju da su europske vrijednosti jedine vrijednosti koje će transformirati njihova društva i donijeti im dobro. E, mi ćemo na tome i dalje raditi. Dajem snažnu podršku e, kolegi Kobiliusu da se e, fokusiramo na te zemlje za koje se nadamo da ćemo ih vratiti na pravi put. Dali smo bezvizni režim, prilike za mlade, dali smo im velik dakle cijeli prozor e, prilika kako bi uvidjeli što EU može učiniti za napredak njihovih društava. Nadam se da će nova komisija nastaviti ovim putem, imat će snažne e, partnere e, u nama. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Miller za SID. Hvala lijepa. Poštovana gospođo Mogorini, iskustva prošlih deset godina istočnog partnerstva opravdavaju e, opstanak tog partnerstva. Gospodin Sikorski, koji je e, bio su inicijator taj dio, je danas među nama. Međutim, potrebne su odluke koje će biti u skladu s novim izazovima. Model partnerstva koji ima cilj e, integrirati na gospodarskom planu, a nešto manje i politički, E, je e, dobro, međutim to znači da e, su zemlje zadržavane u perspektivi prije pristupanja, a to se smatra alternativom punom članstvu u EU. Međutim, nakon deset godina treba donijeti odluke. E, zadržavanje takvog modela neće e, doživjeti uspjeh. Mislim da istočni partneri moraju dobiti jasnu poruku s obzirom na njihovu dušnost i poziciju u Europskoj uniji. Slavimo deset godina istočnog partnerstva i možemo reći da ovaj program doista se pokazao uspjehom

pani predsedajúca chcem sa v úvode poďakovať pani mogherini za jej päťročnú prácu. Thank you. Hvala gospođo Mogherini. Hvala vam na vaših pet godina velikog truda. Sada se možemo nadati da ćemo i u budućnosti biti odgovorni, da si nećemo dopustiti da zanemarimo istočno susjedstvo Šteta je što su zaustavljeni procesi kad je riječ o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, osobito u slučaju Sjeverne Makedonije. Vjerujem da to djeluje demotivirajuće i isto tako i za naše partnere u programu istočnog susjedstva. To je za nas važno, želimo podržati e, prosperitet, sigurnost e, i stabilnost. Tako da ovaj program doista pruža velike prilike za širenje europskih e, gledišta, europskog svjetonazora. E, pregovori o pridruživanju također pružaju takvu priliku i otvaraju kanal za e, onaj oblik suradnje kojem težimo. Države svijeta gledaju prema Europskoj uniji i važno je kako ćemo se postaviti. Hvala lijepa. Sada u ime Pučana Gospodin Duda. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Najprije želim izraziti zadovoljstvo ostvarenim napretkom zemalja istočnog partnerstva unatoč e, teškoćama koje su danas ovdje spomenute u Ukrajini, Moldovi i Gruziji kad je riječ o njihovom putu prema europskoj integraciji. Mi moramo poslati jasnu poruku da njihovi napori neće ostati nenagrađeni. Strategija 2020 mm, nudi dugoročnu potporu u njihovim reformskim putevima, isto tako i različite oblike ulaganja. Naravno, taj put nije lagan, reforme nisu lake, to mi u Poljskoj dobro znamo i zato smatramo da moramo podržati naše istočne susjede. Osobito e, želim čestitati ukrajinskim vlastima na njihovoj hrabrosti jer promjene koje uvode e, su promjene koje europski e, partneri, a i njihovo društvo već dugo očekuju. Borba protiv korupcije, reforma pravosuđa, odgovorno upravljanje državom, sve su to veliki izazovi. Decentralizacija i podržavanje civilnog društva ključ su razvoja ukrajinske demokracije. Želim naglasiti da je izuzetno važno provesti široke konsultacije, uključiti sve partnere na svim razinama kao i civilno društvo, odnosno udruge civilnog društva. Izuzetno je važno za socijalnu inkluziju, i trajnost reformi da to bude tako. Isto tako želim istaknuti koliko je e, pozitivno što Ukrajina sudjeluje u različitim programima Europske unije, uključujući Erasmus+. Imao sam prilike upoznati doista fantastične, mlade, ambiciozne Ukrajince i to me čini optimistom. Hvala. Hvala lijepa. Sada kolega Pospišil iz kluba Pučana. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Hvala što ste mi dali riječ. Želim samo reći da mi je drago što možemo na neki način napraviti inventuru nakon deset godina ovog programa koji je započeo za vrijeme našeg, odnosno češkog rotirajućeg predsjedništva Vijećem Europske unije. Češka vlada imala je za cilj pružiti potporu E, tim državama koje se nalaze između Europske unije i Rusije i koje su često izložene pritisku sa istoka. Tako da je taj program doista geopolitički važan za nas. Ako prestanemo pružati potporu tim državama, e, bojim se da će utjecaj Rusije koji je i onako snažan u nekim državama što više u porastu, primjerice u Moldovi, e, biti još veći. Tako da je geopolitički interes vrlo jak. Postoji još jedan razlog, Naime, to su države čiji građani žele živjeti u demokratskim i naprednim državama. Stoga moramo podržati europske vrijednosti u tim državama unatoč nekim problemima kojima smo svjedoci u ovome programu. Ocjenjujemo ga pozitivnim i mislimo da e, treba svakako pojačati tu suradnju. Ovih šest država nemaju ravnomjeran razvoj, naravno, a i stupanj utjecaja Rusije se razlikuje. No, sveukupno možemo reći da ovaj program definitivno e, ima svoje opravdanje i svoju svrhu i da zavređuje našu potporu. Imamo još dovoljno vremena za spontano javljanje za riječ. Četvero kolega se javilo da žele govoriti. Među njima prvi gospodin Heisel u ime socijalista. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Reakcije na događanja E, događa na Balkanu, e, vijeće koje je odbilo otvaranje pregovora samo pokazuju da se Europska unija ne može priuštiti da sada preispituje ili opje dobre odnose sa zemljama na Balkanu. E, naše mjesto će zauzeti druge zemlje, e, Rusija i tako dalje. Stoga je važno da Europska unija osnaži svoje odnose sa zemljama e, u susjedstvu na dobrobit ljudi, na dobrobit nas, a kada je riječ o politici e, sa zemljama istočnog partnerstva, onda je važno diferencirati među zemljama. S pojedinim zemljama potpisani su već sporazumi o pridruživanju, s drugima postoje vrlo dobre trgovinske veze i stoga treba naglasak staviti na produbljivanje veza na dobrobit svih dionika, e, na dobrobit e, zemalja kao što su u Ukrajina, Moldova, Azerbejdžan i tako dalje. Sve te zemlje moraju imati svoje mjesto u našim politikama kad je riječ o reformama, tada im moramo pružiti podršku. GUE, gospodin Valas, izvolite. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Gospođo Mogherini, rekli ste da istočno partnerstvo nije ni protiv ikoga. No, moram priznati da Sjedinje američke države i e, američko i europsko e, sudjelovanje u istočnom partnerstvu, angažman ima jedan snažan proturuski e, e efekt. Kada bi se takvo uplitanje dogodilo na recimo teritoriju Meksika, ne bi li to išlo na uštrb američkih interesa? E, nije li vrijeme da sklopimo mir sa Rusima? E, čini mi se da bi e, doista to bilo nešto što ima smisla. Angažirati države koje graniče sa Rusijom, no ne ih dovoditi u sukob sa Rusijom. Ovog trenutka kako sad stvari stoje, umjesto da smanjujemo ulaganja u vojsku, mi te države militariziramo. Zašto ne bismo radili zajedno sa Rusima i povukli sankcije? Gospođo Mogherini, mi se nismo e, složili oko mnogo toga, no vjerujem da tu ima prostora za suradnju. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Čuvodaru iz socijalista. Hvala lijepa. Vjerujem da je istočno partnerstvo jedan od e, najvećih e, jedno od najvećih postignuća eh, europske vanjske politike. Rumunjska može biti međutim dobar primjer pružanja prekogranično pomoći primjerice Moldovi unutar te inicijative. Možda bismo mi mogli eh, predložiti i neke druge projekte. Primjerice izjednačavanje tarifa za roaming za rumunjske građane sa druge strane granice, eh, to bi svakako bilo nešto e, čime bismo dali do znanja da stavljamo ljude na prvo mjesto, a isto tako bismo i ojačali vjeru u europske vrijednosti. Možda bismo mogli naći u evropskim fondovima sredstva da e, financiramo dakle takvu infrastrukturu. Ljudi su u konačnici najvažniji Vjerujem da u sljedećih deset godina e, građani Moldove mogu postati europski građani. Hvala. I posljednji kolega Ward iz e, Socijalist. Kolegica Ward. Posjet Olega Sencova parlamentu ovog tjedna kako bi primio svoju zasluženu nagradu Sakarov 2018. E, podsjeća nas na strašnu cijenu koju i dalje ukrajinski građani svakog dana plaćaju zbog obrane svog teritorijalnog integriteta. Na e, našim istočnim granicama se vodi rat o kojem jedva da ima riječi u medijima, pa ipak Ured za ljudska prava Ujedinjenih naroda kaže da je 13.000 ili više ljudi već izgubilo život e, u Donpasu. E, ilegalna aneksija Krima je zapravo pljuska svima nama. Stoga sam ponosna što ovaj parlament podržava Ukrajinu i njezinu težnju da se približi Evropskoj uniji postane dio naše obitelje. 2011. bila sam e, dijelom cijelogodišnjeg programa razmjene sa ukrajinskim partnerima i zaljubila sam se u tu zemlju i te ljude. E, Nažalost, e, malo ljudi zna za jedan planirani genocid koji su Rusi provodili u 20. stoljeću gdje su milijuni izgubili živote. Mnogo se toga ne zna, no nikad nije bio važniji trenutak nego što je sada da, da pružimo svoju ruku i prigrlimo Ukrajinu. Hvala lijepa, a sada bih dala riječ gospođi Mogherini. Izvolite. Imate pet minuta. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Mislim da je i ova rasprava još jednom pokazala koliko je relevantan rad Europskog parlamenta kao potpora našem radu i djelovanju, ne samo u kontekstu istočnog partnerstva, već i sa drugim partnerima koje imamo. Europski parlament je ključ. Kad je riječ međutim o istočnom partnerstvu, specifično je da i ta partnerska dimenzija svih šest država, a isto tako i kad je riječ o radu parlamenta i suradnji sa civilnim društvom tih država, da e, su dakle otvoreni ti kanali e, na više razina sa tih šest e, država, kanali komunikacije. Naravno, ne mogu preuzimati nikakve obveze u pogledu budućih koraka. Prepustit ću to vještim rukama svojeg nasljednika, no sigurna sam da smo zacrtali dobar put i to je put produbljenja partnerskog odnosa u svim područjima sa tih šest država mm, istočnog susjedstva i vjerujem da će e, te veze biti u budućnosti još jače i da ćemo imati priliku isto tako računati na vašu čvrstu potporu, kao što sam uostalom e, ja mogla računati na vašu potporu u svojem radu, na vaš e, rad e, mi je bio važan, mnogi od vas su se zahvalili, pa je red da se ja zahvalim vama jer ste pokazali da iako Naravno, ne dijelimo uvijek mišljenje, niti nam je identično. Uostalom, to je i poanta demokracije. Možemo se e, razlikovati po idejama i mišljenjima, no možemo surađivati, a istočno partnerstvo je upravo to dokazalo da Europski parlament, vijeće i komisija mogu zajedno raditi i premostiti određene teškoće koje nam leže na putu. Dakle, još jednom hvala vam svima na ovih pet godina potpore i veselim se što ćemo ostati u kontaktu. No kao što sam rekla predsjedniku prethodne, eh, prethodnog dijela sjednice, ostajem s vama do sutra, tako da ovo nije zadnje s Bogom. Hvala. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu o zbivanjima u istočnom susjedstvu. Hvala lijepa svima na sudjelovanju. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava potpredsjednice i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i politiku e, u vezi sa zbivanjem o Izraelu i Palestini. Hvala lijepa. Za početak dopustite da podijelim s vama neke osobne e, osjećanja kad sam preuzela dužnost prije pet godina i nekoliko tjedana, moj prvi posjet izvan granica Europske unije bio je posjet Izraelu i Palestini, uključujući i Gazu. Tom prilikom sam rekla kako vjerujem da rješenje sa dvije države je nešto što možemo ostvariti još u mojem mandatu. To je cilj koji sam uvijek imala pred sobom u svim svojim godinama djelovanja i u u nekim trenucima mi se činilo da smo dosta blizu ostvarenja toga. Nažalost, znamo kakva je situacija danas. To ne znači da ta perspektiva više nije valjana. Riječ je samo o političkoj volji i političkim uvjetima na što ću se još vratiti. No danas, kada bih opet išla u posjet Izraelu i Palestini, vjerojatno ne bih mogla reći da vjerujem kako se to rješenje može ostvariti u nadolazećim mjesecima. Sama i zamisa o dvije države danas je izložena napadu kao što to nikada ranije nije bio slučaj. Ti napadi dolaze sa svih strana. No, morali bismo znati da e, rješenje i dalje ostaje jedino najbolje, jedino realistično rješenje i prilika za dugotrajni mir E, u sve te zemlje. To je načelno i pragmatično rješenje. Baš nitko nije e, predstavio nikakvu vjerodostojnu alternativu. Nitko do sad nije e, ponudio bilo kakvu viziju koja realistično može zamijeniti taj plan sa dvije države. No bilo kakav plan koji nije usidren u međunarodnom pravu, a isto tako niti u e, težnjama i volji e, naroda Izraela i Palestine, e, u konačnici je osuđen na propast. Naša podrška rješenju za dvije države je pitanje međunarodnog prava, demokracije, pravde, no isto tako i je realistična. Mislim da moramo i dalje podržavati taj, to rješenje i nastaviti s tim nastaviti tim putem osobito danas kada su okolnosti prilično e, teške neki naši prijatelji čini se ne samo u arapskom svijetu već i u Africi i u Aziji e, baš u ovome trenutku kad je teško održati perspektivu živom e, dakle trebamo dati više prostora glasu mudrosti i upravo zato kako se, kako se cilj činio sve dalje, cilj e, države sa dvije, e, o e, rješenju sa dvije države, mislim da mi trebamo reagirati pojačanim naporima. Što se tiče naselja, uvijek smo vjerovali da se o promjenama može odlučivati tek izravnim pregovorima između E, dvije strane na temelju rješenja iz e, e, razdoblja prije 1967. Naselja kakva su danas predstavljaju prepreku miru i dugotrajnom rješenju izraelsko-palestinskog pitanja. Posebno pitanje Jeruzalem i njegova ovakva situacija zapravo onemogućuje njegovu dugotrajnu ulogu prijestolnice dviju država. ujedinjeno stajalište Europske unije je ono što u teškim trenucima e, mora e, ostati jedinstveno. Što se tiče sigurnosti države Izrael, naravno e, svjedočimo događajima, granatiranju koje je jednostavno neprihvatljivo. Zato smo zahvalni e, državi Egipat e, koje je uložila napor u sprječavanje daljnje eskalacije. Izraelci imaju pravo na sigurnost. No isto tako smo uvjereni da će sigurnost biti održiva i stvarna samo ako bude izgrađena na miru i na rješenju sa dvije države. Kao što znate, sve ove godine smo stalno radili kako bismo ublažili patnje naroda i građana Gaze. E, nastavit ćemo pružati podršku na korist e, školama, bolnicama, institucijama i svim e, pojedinačno građanima Gaze. E, potrebno je političko rješenje, zatvoreni prijelazi se moraju otvoriti, no istodobno je jasno da Gaza mora biti dio buduće države Palestine i da sami Palestinci među sobom moraju staviti svoje podjele iza sebe i ujediniti se. Znamo da je perspektiva sada i u Palestini i u Izraelu nesigurna. Razgovori među palestinskim frakcijama nisu doveli zasad do, do konkretnih rješenja. Predsjednik Abbas e, je najavio da će zakazati izbore, a sa izraelske strane e, izbori e, ne, nisu ponudili rješenje i država se nalazi u pad poziciji. Moje mišljenje međutim da hrabro vodstvo, e, uz hrabro vodstvo povratak na konstruktivan put je još uvijek moguće. Pet godina nakon mog prvog posjeta e, Izraelu i Palestini vjerujem i dalje da je to još ostvarivo i da je to još uvijek održivo i realistično rješenje za ovaj konflikt. Osobno sam također duboko i čvrsto uvjerena da od svih e, sukoba na Bliskom istoku e, je ovo možda i e, problem koji je najjednostavnije riješiti ako naravno ima političke volje, ne samo među e, dvijema stranama, već i među međunarodnim igračima. No, naravno, potrebna je snažna volja s obje strane, a i snažna volja, e, spremnost e, međunarodnih igrača. Mi sa svoje strane ćemo ostati spremni, podržati, ohrabriti, pratiti sve napore uložene u izgradnju mira i sigurnosti i, i pregovore o e, rješenju dvije države za Izrael i Palestinu. Hvala. Hvala gospođo Mogherini. A sada Riječ imaju predstavnice političkih klubova. Prvo, Lopez Istures. Vajt. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Iskoristit ću ovu priliku da vam zahvalim na ovih pet godina otvorene razmjene mišljenja. Naša tema odnos Izraela i Palestine. To je sigurno jedna od teških tema na kojoj ste i vi radili. Imate našu podršku Imali ste našu podršku. E, slažem se s onime što ste rekli. Ovo nije pitanje koje ćemo uspjeti riješiti u narednom vremenu, ali trebamo tome pristupiti s pozitivnim stavom i s pozitivnim namjerama. Tada možemo polučiti rezultate e, u ovoj situaciji koja je nestabilna već dugi niz S Stoga s moje strane veliko hvala. Isto tako treba jasno reći da je Izrael privilegirani strateški partner sa zajedničkom poviješću i e, vrijednostima. Europska unija i Izrael, mi smo demokracije i mi želimo e, širiti naše stavove, naše vrijednosti i diljem svijeta. Izraelu je potrebna sigurnost, to je jasno e, i vidjeli smo tijekom najnovijih napada iz Gaze da je dobro što nije došlo do eskalacije situacije, što je situacija smirena na vrijeme. Ehm, s našim izjavama mi možda ostavljamo dojam da govorimo o onome o čemu govori i SAD, no možda bismo trebali reagirati kao europljani. Mi možemo dati naš doprinos e, miru, to možemo učiniti na naš način. I stoga mislim da je sada važno da se ne pustamo samo na u izjave, samo u tweetove, nego da e, surađujemo zajedno, zajedno s kolegama iz Kneseta, da ih pozovemo ovdje u e, naš parlament ovdje u Strasburu da se nastave sastanci ministara koji su prekinuti Potom pitanje označavanja proizvoda iz e, naselja u okupiranom području. Mislim da je to velika greška. Europska unija mora surađivati i sa palestnicima i sa Izraelicima kako bi došlo do razvoja u regiji. Važno je da ostvarimo novo približavanje koji će omogućiti veće blagostanje u regiji. E, samo tako možemo riješiti sukobe a mm, komunistima i e, ljevičarima i liberalistima želim e, poručiti sljedeće. Vi se možda sada smijete, ali i ja ne tražim ovdje sukup. Ja nemam ništa protiv, niti protiv e, palestinaca, niti protiv Izraelaca. A Europska unija može odigrati ulogu posrednika i stoka. Mm, evo nadam se da ste me razumjeli da ovo nije bio e, napad niti na jednu stranu. Hvala, gospođa Piri ima riječ. Cijenjene kolege i kolegice, e, mi smo uistinu zabrinuti izvom SAD-a nakon novih eh, slučajeva nasilja u području Gaze, eh, eh, ministar vanjskih poslova Pompeo je dao izjavu, a ovdje ću ga i citirati, rekao je da ilegalna naselja nisu u sukobu s međunarodnim pravom. Ali ako pogledamo sve ono što imamo iz Ženeve, rezolucije UN-a i tako dalje, pozivam na oštre reakcije iz vaše strane. Izraelska naselja su ilegalna i nezakonita prema međunarodnom zakonu i e, i kao takve trebaju biti osuđena. Pompeova izjava samo je još jedan primjer Trumpove administracije i njihove pružanje njihove podrške Netanjahu. I ovo je samo nisu od svega onoga što su do sada eh, napravili Čini se da Trumpova administracija umjesto to e, da pronađu rješenje zapravo sada se poigravaju s ovim e, sukobima i pokušavaju ga eskalirati. Predsjednik Trump mora razumjeti da Bliski istok nije e, njegova igraonica vanjske politike i da i među politicima i među izraelcima postoje koji teže k miru e, očuvanje mira e, i na zapadnoj obali je e, važno. Ovakve reakcije ugrožavaju rješenje sa dvije e, države, ugrožavaju mir. Sve mi podržavamo i presudu Europskog suda pravde o označavanju proizvoda iz izraelskih naselja na e, njihovo stavljanje na europsko tržište. Hvala. Gospodin Vautmans. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo visoka predstavnica. Kao veliko hvala. U posljednjih je pet godina iscrpno smo raspravljali često i dugo u noć. I drago mi je što i danas ovdje raspravljamo s vama. Izrael i Palestina su vjerojatno teme o kojima smo najviše raspravljali. Rekli ste, e, prva, vaša prva misija izvan Europske unije. Dugo smo raspravljali o ovoj temi. Bi imali smo, bili smo zabrinute i još uvijek smo. Još od 2017. godine Izrael e, je izgradio 12.000 novih stanova. 2009. godine nastalo je ni više ni manje od 6, odnosno, e, srušeno je više od 6.000 palestinskih zgrada. Djelomično zgrade koje su izgrađene, ono, odnosno financirane europskim novcem. Izrael korak po korak e, ide u smjeru rješenja jedne e, države E, rješenje koje ne ostavlja prostor za palestince. Čula sam e, i vaše riječi, govorili ste o političkoj volji, ali Europska unija se zalaže za poštivanje međunarodnog prava i stoga moramo postupati sada i protiv politike naseljavanja, politike Trumpa, politike Natanjela. Mi, europljani, moramo se nastaviti boriti za rješenje sa dva, dvije države koje po mom mišljenju jedino pravo rješenje. Gospođo visoko predsjednice, danas posljednji put sudjelujete ovdje u raspravi u Europskom parlamentu. Moramo ostati aktivni, moramo djelovati odlučno svaki put kada se ugrožavaju naši projekti. Moramo biti jasni u našim izjavama protiv Trumpa, protiv Netanja, onako kako ste vi to e, učinili svaki put kada nogama gaze međunarodno pravo. vas još jednom veliko hvala i želim vam sve najbolje u budućoj vašoj karijeri. Hvala. E, riječ ima gospođa Osalevan u ime zelenih. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo visoka predstavnica. Mm, Trumpova administracija i njihovo priznavanje nezakonitih e, naselja samo je još jedan, jedna od intervencija američke vlade koja podkopava šansu i e, vjerojatnost postizanja mira i ponovno Sjedinje američke države stavljaju se iznad norme međunarodnog prava i podržavaju sve one koji se protive opstanku palestinske države. Nećemo raspravljati o izraelskom pravu na postojanje, ali predmete rasprave jest su ilegalno okupirani teritorij tijekom vojnih sukoba. Postoje različita mišljenja u ovom domu o tim sukobima, ali ja vjerujem da postoji obzirna želja za pronaženje e, mirnog rješenja Međutim, ono što sada imamo zapravo jeste samo korak kojim se udaljavamo od rješenja dvije države. Što to znači za Europsku uniju? Mi znamo da SAD nije i neće biti pouzdan partner u ovom procesu. Ne s administracijom koja je trenutačno na vlasti. Europska unija je, vo, eh, predvodnik kada je riječ o pronaženju dugoročnog rješenja i možemo biti eh, dobar posrednik u pronaženju rješenja. Moramo sagledati kako mi mi kao ekonomska unija možemo utjecati na situaciju. E, ne podržavam ovdje pokret 50, ali ne mogu podržati niti ekonomske aktivnosti koje se odvijaju na ukradenoj zemlji iz toga sam ja podržala u Irskom e, e, senatu, senatu zakon koji zabranjuje uvoženje proizvoda proizvedenih e, u ilegalnim naseljenima, jer time Irska zapravo poštuje odredbe konvencije iz Ženeve. Međutim, takvi proizvodi se uvoze u Europsku uniju u okviru trgovinskog sporazuma između Europske unije i Izraela. I stoga molim vas da razmotrite zašto je tako što dozvoljeno i zašto se tako što nastavlja. Hvala. Gospodin Fest, e, imate riječ u ime kluba IDE. Hvala, gospođo predsjedateljice. Poštovana gospođo Moderine, rekli ste da je rješenje za dvije države najbolje i najodrživije rješenje, no to nije točno. Rješenje za dvije države je samo izraz političkog nerazumijevanja. Ehm, takvo rješenje znači Međutim, hoće li to donijeti rješenje? Neće. Prisjetimo se, 2000 godine Jasi Arafat je, imao veliku dušnu ponudu koja je odbijena 2008. godine, pa se je učinio isto. 2005. godine Izrael se povukao, a pa je zapravo tražio potpuno oslobođenje Palestine, odnosno protjeravanje i ubijanje Izraelaca. Vrijeme je da shvatite da je njima nije riječ o zapadnom Jordanu, nije riječ niti o Gazi, njima je riječ, tu je riječ o Haifi, o Tel Avivu, te također riječ je o Jeruzalemu. To je ono što je njima bitno. Gospođo Mogherini, vi ste govorili o političkoj volji koja je potrebna za rješenje ovog problema. No, primite napokon na znanje da i e, palestinsko vodstvo ne pokazuje tu volju i da te volje neće niti biti. I stoga je vaša politika, vaše rješenje sa dvije države pogrešan pristup. Hvala. E, gospodin Rausen u ime kluba ECR. Dank u Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo visoka predstavnice. Ministar Pompeo i njegova izjava su mm, uzbrkali raspravu, ali ima i onoga što govori u korist ovih e, e, njegovih izjava. Svaki put kad kažemo da je riječ o ilegalnim e, naseljima, zapravo koristimo oštre riječi. I tu se u potpunosti previđa da povijesno gledano Izrael s punim pravom zatjeva ta područja. Nije riječ o okupiranim područjima, nego u spornim područjima. I tu se rješenje može pronaći samo kroz pregovore. I stoga tražimo od visoke predstavnice da ne troši energiju na e, sukob i konflikti sada sa SAD-om, jer to nas neće odvesti, time nećemo potići napredovati. Treba potrebno na nam mjere kojima ćemo postići napredak i koji će nas dovesti korak bliže trajnom miru regiju. Stoga prestanimo s indirektnim pružanjem podrške teroristima, prestanimo s davanjem novca UNRWA-u. Već desetljećima imamo jednu neodrživu situaciju izbjeglica. Trebate se zauzeti za vrlo oštru poziciju prema Iranu koji ovdje igra itekako važnu ulogu. gospodin Pineda. Hvala. Dobro, pa zahvaljujem gospođi visokoj predstavnici na njenoj izjavi, na njenoj reakciji na izjavu e, ministra Pompea. Isto tako zahvaljujem na njenim riječima, na onome što je rekla, ali i na brzini kojom je reagirala. Uvijek ste se odlikovali brzim i odličnim reakcijama. Gospođo Mogherini, ove izjave bile su prikladne, bile su potrebne i one su itekako vrijedne. Međutim, riječ je o nepristanom kršenju ljudskih prava, međunarodnog prava no istovremeno, s druge strane, moramo priznati da nismo postigli puno toga. Znam da e, Palestinci su priznali ili prihvatili da je 78% njihovog teritorija, da su jednostavno izgubili. I imamo i sporazume koji su potpisani Međutim, Izrael krše i te sporazume, ne samo ove interne, nego također međunarodno pravo krši i ono što je zapisano u rezolucijama Ujedinjenih naroda. S druge strane, palestinci su ti koji su se držali svega što je dogovoreno. E, što sada reći o tome? Što reći o blokade gaze? Što reći o svim e, bombardiranjima? Što reći o posljednjim napadima? Netanjahu je dobio na izborima, a onda što je sljedeći korak bombardiranje e, palestinaca. Dopustite mi samo još, još, da još nešto kažem. Mislim da trebamo prestati govoriti i početi djelovati. Moramo priznati palestinsku državu. Moramo. Govornik je kad su prekinuli. Hvala. Molim vas da se držite dodijeljenog vremena i poštujete ostale kolege i nemojte prekoračivati vrijeme za govornje. A sada riječ ima gospodin Forman. Mm, laž je da je riječ o ilegalnim naseljima. Sporna su, ali nisu e, ilegalna. Ima sporazum još iz 1920. Um, potočen od Lige naroda iz 1922. godine. To je jedini važeći međunarodni sporazum. E, prema tom sporazumu zapadna obala je e, sastavni dio izraelskog teritorija a on, da je došlo do sukoba, do aneksije zapadne obale. Međutim, to nikada nije priznato 19 godina kasnije u defensivnoj obrani. Izrael je povratio svoje teritorije, međutim, svi oni koji sada kažu da je riječ o ilegalnim i E, ilegalnim naseljima ignoriraju zapravo e, četvrtu konvenciju iz e, Ženeve. Isto tako i ovaj zahtjevi da o drugačijem označavanju proizvoda iz tih naselja, to je nešto što je protivno zakonu. Europska unija se treba sramiti što ovdje promiče ovaj mit da je riječ o ilegalnim naseljima prema međunarodnom pravu. Netko je jednom rekao, ako kažete dovoljno veliku laž i dovoljno često ju ponavljate, ljudi će početi vjerovati u vi znate tko je to rekao. Mislim da je sada vrijeme da Europska unija nastavi dalje i da djeluje na temelju istine. Hvala. Hvala. Time smo e, završili sa govornicima e, u ime klubova gospođa Zovko. Hvala. Naši napori u donošenju mira na Bliski istok između Izraela i Palestine trebaju nastojeći postići trajni mir i to će biti lakše jedino ako